Radi se o procjeni prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. Dio 1. Parlament. Prvi govornik na četiri minute je kolega izvjestitelj gospodin Dupre. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, što se tiče procjene prihoda i rashoda parlamenta za 2016. godinu, odbor za proračun je htjelo u početku inzistirati na činjenici da postoji potreba da se usukladimo sa općim okvirom proračunske štednje i stoga smo predložili nacrt e, proračuna za 2016. koji je realističan, ali koji je e, vrlo strog po pitanju e, povećanja odobrenih sredstva za obveze. I zbog toga smo odlučili da će proračun Europskog parlamenta za 2016. godinu se temeljiti na temeljnih 20% povećanja. Kao drugo, što se tiče obveza za trenutne rashode, oni ne smiju prinositi više od 1,6%. Isto tako teški napadi i prijetnje prijetnje ovih proteklih mjeseci, ali prije svega i konstantne prijetnje nakon, da smo zbog toga odlučili staviti posebno mjesto pitanjima sigurnosti i to odgovara 1,6% povećanja proračuna za tekuće e, troškove. Odlučili smo isto tako odvojiti sredstva od 15 milijuna eura kako bi posebice u Briselu pojačali sigurnost e, zgrada Europskog parlamenta i e, isto tako smo izdvojili jedan određen djelodobnih sredstva za e, obveze, za kibernetičku sigurnost i za stručnjake kako bi Europski parlament e, bio snažan u tom smislu što je hitno potrebno. Jednom kada smo se dogovorili oko ovog općeg okvira, onda smo prešli na operativne potrebe za 2016. godinu i zapravo smo se tu suočili s potrebom da pojačamo jedan jedinstveni prioritet, a tu se radi o tome da se ova financijska sredstva trebaju koristiti kako bi imali bolji rad zastupnika. Svi znate da od Lisabonskog ugovora imamo povećane ovlasti kao zakonodavac, već smo velike napore učinili kako bi e, smanjili e, to kako bi tome primjereno isto tako imali osoblja u odborima i u klubovima zastupnika, a osjećamo isto tako i vrlo oprezni kada se radi o delegiranim aktima i provedbenim mjerama koje se tiču našeg parlamentarnog rada. Zbog toga smo se usuglasili oko nekoliko mjera, to jest dvije mjere. Prva mjera. Imamo 20 e, novih mjesta e, za vršenje kontrola nad e, velikim brojem delegiranih akti i provedbenih mjera Zatim isto tako druga mjera, e, predsjedništvo se usuglasilo da će prihvatiti provedbu novih propisa kako bi imali bolju težu između lokalnih i akreditiranih asistenata. Jasno je svima koji su e, ozbiljne prirode da su asistenti potrebni za vršenje normalnog rada zastupnika e, i vršenje njihovog rada kao dijela zakonodavstva i izvršne vlasti. Zatim još nešto također je odlučeno na zahtjev nekih klubova zastupnika i uz odluku predsjedništva da se krene uz povećanje e, naknade za tajništvo. E, naspram proteklog razdoblja oko, toga nismo uspjeli postići e, jednako mišljenje. Neki kolege su to smatrali nepotrebnim, neutemeljenim, a drugi se pak slažu s time budući da ta naknada nije od 2011. godine prilagođena. A tu se radi o vrlo stručnim e, čiji rad treba adekvatno i Um, naglasiti i na posljedku smo uspjeli postići o tome sporazum gdje kažemo da su obveze koje su potrebne za financiranje te mjere nešto što će se osloboditi samo nakon nove zadovoljavajuće odredbe koju će predsjedništvo uvesti kako bi se usukladilo broje akreditiranih asistenata kako bi se ograničilo broje lokalnih asistenata. Zatim četvrta mjera. Što se tiče rada zastupnika, tu se ne radi samo o, o kvaliteti, nego i o kvantiteti. Imamo jedno, jedan sustav rangiranja zastupnika što treba s mjesta prekinuti. Zbog toga su predsjedništvo i odbori za proračun se suglasili da traže od konferencije predsjednika da pripazi na provedbu jednog novog propisa vezanih uz pisane, pisana pitanja kako bi se tome stavilo na kraj zato što su e, često ta pitanja potpuno nepotrebna. Predsjedništvo i odbor za proračune su se isto tako suglasili oko prioriteta da se za 11 milijuna eura povećaju e, procjene e, potrebe e, za financiranje određenih mjera, između ostalog i zgrade KAD. Zahvaljujem svom osoblju, zahvaljujem svim klubima zastupnika i tajništvu koji su napravili izvestan rad. Zahvaljujem dakle klubovima e, zastupnika na njihovoj pomoći. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i izvjestitelju, hvala vam na ovom isepnom izlaganju. Poslušat ćemo sada govornike u ime klubova zastupnika, kao prvo gospodin Rubik za Europske pučene, dvije minute. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestitelju Depreu. Puno sati smo proveli zajedno, pregovarali smo međusobno i mislim da je rezultat vidljiv. E, ovdje je riječ o tome naravno da moramo vidjeti kako u ovom razdoblju možemo optimalno obavljati svoj posao. E, imamo i cijelokupni proračun za sljedeće razdoblje koje je smanjeno za 4%. E, Govori se o stavkama na kojima treba uštedjeti, stoga je sasvim jasno da od ukupnog proračuna Europske unije 6% ukupnog proračuna stoji na raspolaganju za upravne troškove, a tih 6% parlament će maksimalno iskoristiti 20%. Čak smo danas ostali ispod tog iznosa i stoga zahvaljujem izvjestitelju zato što s obzirom na cjelokupnu situaciju i ekstremnu štedljivost e, je do ovoga došlo. Što se tiče e, prilagodbe različitih sredstava kada govorimo o sredstvima za tajništvo, gornja granica o kojoj se uvijek iznova razgovara Pozdravljam i to da pojedini klubovi zastupnika ovdje imaju različita mišljenja. Mi smo naime mišljenja da zastupnici individualno trebaju odlučivati, odlučivati, odlučivati trebaju li manje e, suradnika, manje praktikanata. To je dobro za porezne obveznike i zato pozdravljamo da ovdje treba postaviti određeni minimum i učinkovito korištenje sredstava. A, inače ima zastupnika u E, parlamentu koji su izloženi enormnom radnom opterećenju i trebaju im učinkoviti suradnici u tim područjima, pa je stoga važno i da se može iskoristiti ova gornja granica. Radi se i o tome da učinkovitost e, ovog parlamenta treba biti održana. Mislim da je i tu zaštita podataka vrlo važan princip. Osim transparentnosti moramo oba načela e, poštovati i uvažavati, a na kraju krajeva i zastupnici imaju odgovornost za preuzimanje svojih zadaća, a ne za guranje tih zadataka na upravu. Hvala. Hvala gospodin Rojevih. Riječ ima gospodin Manka u ume demokrata na minutu i pol. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zajednički se borimo za više rasta, veću zaposlenosti, i veći životni standard naših građana, no ponekad se sami stavljamo prepreke. Evo samo jedan primjer. Zastupnici šalju na pitanja komisiji, a također se povećava broj usmenih pitanja, dakle koji je postigao 1700 pitanja mjesečno i to zahtjeva određene ljude. Dakle, milijune eura isplaćujemo svakoga mjeseca za e, taj postupak. Teško je to pokazati, ali nekima zapravo odgovori nisu ono što su tražili. Čak i sama komisija ponekad podcjenjuje odgovore i na iskrena pitanja ne odgovaraju iskreno. Možda to e, smatraju samo jednim pitanjem od mnogih, no u odboru za proračun mi smo E, podržali ovo rješenje u ime svih političkih glupova. Ako portali ne kvantificiraju ovu aktivnost e, i aktivnost e, samih zastupnika njihovih asistenata, broj će pasti. Dakle, to će uštedjeti i naš rad i također milijune Europskoj uniji i isto će otvoriti prostor zastupnicima i osoblju da se pozabave stvarnim problemima. U odboru za proračun nakon dugotrajne rasprave našli smo sporazum i kompromis, no sada imamo pred sobom drugačiji kompromis kojim se nastoji izmijeniti izvorni prijedlog. Dakle, ako želimo promijeniti suštinu, glasujemo za prijedlog odbora za proračun, a mi ćemo na jesen predložiti druge mjere. Hvala vam lijepa i radujem se budućoj suradnji.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 Najveća mu je nagrada to što se usprotivio na ekstravagantnim zahtjevima za povećanjem proračuna. Tu mislim na pregovore između predsjedništva s jedne strane i odbora za proračun, s druge strane i gospodina Duprea, koji su bili dobri. Doista mislimo da se moglo dogoditi mnogo gore. Iako ne možemo preporučiti da se glasuje za proračun parlamenta, razlog je to što on se usvaja u trenutku kada proživljavamo krizu u Europi i sve zemlje članice Europske unije moraju zahvatiti duboko u svoje proračune. Mislim da nije trenutak za povećanje proračuna, iako možda situacija nije toliko loša koliko je mogla biti mi shvaćamo da se mogu povećati potrebe za izdvajanja, za zapošljavanje novog osoblja, no to je stanje pogrešnog signala našim građanima i zbog toga ne možemo podržati ovaj konačni kompromis. Hvala. Hvala u ime Ljevice na minutu i pol Junos Omarđe. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Želim vrlo srdačno zahvaliti našem izvjestitelju radi kakvoće njegovog angažmana i želimo čestitati toliko više što je posao koji treba obaviti bio vrlo težak zato što smo našli 10 milijuna eura uštede naspram e, izvornog prijedloga predsjedništva. I taj e, rad je bio još i utoliko teži što smo vidjeli da se tijekom rasprava oblikuju određene vrste otpora, neočekivan otpor koje je zatim dovelo do prijedloga visokog povećanja ometnica koji su bili u potpunosti neprimjereni i što nam je kad kad otežalo da posjedimo kompromis među nama. O kojim omotnicama je ovdje riječ? Radi se o povećanju naknade za tajništvo, radi se o povećanju iznosu od više milijuna eura, omotnice za e, ponovno opremanje ureda zastupnika, što se tiče i zaklada i političkih stranaka na razini Europske unije. Pitanje koje se ja postavljam i koje bi se svi trebali postaviti, jesu li sva ta povećanja doista shvatiti ozbiljno u jednom kontekstu gdje naši narodi, naše države članice davaju što više žrtava svaki dan. A ja se bojim da s ovim proračunom za 2016. godinu ne idemo u dobrom smjeru. Merci bien. Für die Hvala. U ime zelenih eh, gospodin Indrek na jednu minutu. E, danke, Herr Präsident, Hvala. Dopustite mi kao prvo da čestitam gospodinu Dipreju, izvjestitelju, na njegovoj uključivoj metodi u izradi ovog izvješća i također želi da se ograniči porast proračuna kao pravi kapetan. Proveo nas je uspješno kroz Skilu i Haribdu, ako smijem citirati gospodina Velea i gospodina Vilanda i navesti ta drevna grčka imena. Hvala gospodine Depre. No, niti jedan izvjestitelj ne može zadovoljiti sve klubove. Zbog toga da imamo mu bodove od zelenih. Dakle, i ako imamo... Second, za zgradu Konrad Adenauer smo izvorili sredstva koja imaju najnižu kamadu u povijesti i također iskoristili smo povoljnu gospodarsku situaciju. Treće, imamo povećanje za, računalnu zaštitu u našim zgradama što se približava 150 milijuna eura i ti su projekti skupi kao napava iPada za zastupnike. Već smo sponzorirali gospodina Gatesa sa Microsoftom. Zašto bismo sada sponzorirali Apple? Poboljšanje računalne sigurnosti će uslijediti kao koji treba. Dakle, ni na kraju, za razliku od mnogih u ovom parlamentu, ja se osjećam više ugroženim od potplaćenih asistenata nego od anonimnih terorista, tako da bih se založio da se izdvoje sredstva za plaćanje kvalificiranih asistenata. Hvala, novac je važan, ali je vrijeme važno. Neki kažu da je vrijeme novac, dakle molim vas da se držite zadanog vremena. U ime EFDD-a gospodin Marko Valli na jednu minutu. hvala gospodine predsjedavajući. U ovom izvješću se ispravno navodi i pozivam kolege da to pomno pročitaju da bi Europski parlament trebao dati primjer svojim proračunom i ne odmaknuti se previše od stvarnosti u kojem se europskim građanima traže sve veće žrtve. Dakle, mi u svojem klubu se propitujemo oko razloga zašto još uvijek rastu naše plaće, milijun eura više i također troškovi putovanja kako bismo dolazili svakog mjeseca ovog e, u Strasburi. to je više 3 milijuna i također 15 milijuna više svake godine za plaće već dobro plaćenih službenika. Također zanima nas zašto se udostručuje rashod za opremanje ureda za, sa 3 na 7 milijuna eura i također zašto se povećavaju naše omotnice. Dobro, učinimo to, ali onda spriječimo izgradnju kuća europske povijesti, što je nepotrebno udvostručavanje. Također će i politički klubovi povećati svoja sredstva ove godine. Želimo li taj primjer dati našim građanima? Dakle, hoćemo li odlučivati sami kako ćemo podebljavati naše odnotnice i mene zanima doista ko će to imati obraza potpisati. Äh, Hvala gospodine Vali. E, sada e, zastupnici vlasti, to ime prve riječ gospodin Kölmen. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i ja zahvaljujem kolegi Depreu na njegovom radu. Već je više puta ovo istaknuto, međutim mislim da ne možemo dovoljno to često napominjati. Živimo u e, vremenu teške gospodarske i financijske krize. 505 e, milijuna građana E, Europske unije svaki dan dobivaju poruku da trebaju štedjeti iz tog razloga. Ove ovaj proračun ima jednu uzornu funkciju i drago mi je što e, je ovo povećanje ograničeno na 1,6%. Međutim, istodobno moramo raditi na tome da ova granica po mogućnosti još bude i smanjena. Trebamo utvrditi prave prioritete, a to je za mene posebno područje i TEA, tu e, moramo provesti e, uzornu funkciju jer inače nećemo više moći funkcionirati. Znači moramo se svakako pobrinuti za to da nemamo problema u tom području. E, rečeno da trebamo više napraviti na sigurnosti zgrade, no upozoravam na placebo učinak. Lijepo ćemo, financirat ćemo lijepo, e, lijepo izgled, ali učinkovitost se neće povećati. Hvala lijepa. A sada jedna minuta. Sandalonis. Hvala. Europa se mora boriti sa problemom vjerodostojnosti. Postoji jaz između Europe i njenih građana i nemamo tu podršku od građana i to stalno ponavljamo, no tu pouku još nismo naučili. Već 20 godina revizorski sud ne prihvaća proračune, ali Europski parlament u svakom slučaju ga usvaja. Iz godine u godinu vidimo da Europska unija traži više sredstava za proračun, dok države članice i građani trebaju štedjeti. Sada se predlaže da se za 1500 eura mjesečno povećavaju troškovi za e, europarlamentarce. Pa ako tako učinimo, onda nećemo imati podrške za Europsku uniju. Mi glasujemo protiv i drugi flamanski zastupnici i drugi kolege su najavili da će glasovati protiv. Nadamo se, dakle, da ćemo ovim negativnim glasom sutra poslati jedan signal koji će povećati podršku Europi. Hvala. Sada imamo postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi ima od tri govornika riječ gospodin Negresku. Hvala. E, htio sam uzeti riječ kao zastupnik koji je u odboru za proračun, zato jer sam razočaran konačnim prijedlogom. Iako je gospodin Depre jedan od najomiljenijih zastupnika, mi ipak predstavljamo građane a zapravo čini se da ovdje predstavljamo birokraciju. U ovom izvješću se ne vodi računa o tome da se u određenim fazama primjenjuje najmanja plaća e, za zastupnike. E, u Rumunjskoj plaća za lokalne asistente je 700 eura, što je daleko niže nego u nekim zemljama na članicama i ograničujemo broj lokalnih asistenata. Iako su izborne jedinice drugačije, u mojoj izbornoj jedinici žive više milijuna ljudi. Dakle, htio bi da uputim pitanje javnosti e, na više jezika, možda ne na svima kako bih ograničio troškove, no htio bih se koristiti svim mehanizmima koji su na raspolaganju. Dakle, demokracija sve novace, ne smijemo smanjivati demokraciju. Hvala, gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala. Ja imam tri napomene koje želim iznijeti kao prvo je li u proračunu predviđeno jedno linarno jačanje za određene odbore, no nije predviđeno povećanje za tajništvo, za odbor za predstavke, a to je važan odbor koji ima izravnu vezu sa građanima. On od građana eh, zaprema njihove podneske o njihovim problemima, njihove predstavke i parlament eh, putem tog odbora ima izravnu vezu sa građanima. Dakle, proračun ovog odbora treba uvećati. Zatim nastoji se ograničiti broj eh, pisanih pitanja, no parlament eh, treba biti u stanju vršiti parlamentarni nadzor. Dakle, mi ograničujemo vlastite ovlasti i nadležnosti. To je licemjerje reći da zbog štednje nećemo imati mogućnost podnositi pisana pitanja. Hvala lijepa

Ja, vielen ehm. Hvala, kolega Jakovčić. Na dvije minute izvjestitelj Žerade pre na kraju rasprave. Hvala. Euh, Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da kao prvo odgovorim na pitanja dvaju govornika. Kao prvo što se tiče pitanja usmenih pisanih pitanja. Gospodine Marijas, ne ukidamo pisana pitanja. Njih će se i dalje moći e, predložiti, ali imat ćemo ograničenje od pet takvih pitanja po mjesecu po zastupniku, dakle 60 godišnje, a znate da 80% zastupnika postavljaju manje od 60 pitanja godišnje. Imamo malo manje od 20% zastupnika koji čine više od polovice pisanih pitanja koje se postavljaju od kojih polovica pak tih pitanja nemaju nikakvog smisla za europske građane. Imate pravo misliti kako želite, a ja mogu misliti kako ja želim. I imam pravo reći, mislim, e, dajte mi plavi karton, prekinute me pa ću vam odgovoriti ako želite. Što se tiče provedbe reforme i postizanja bolje ravnoteže između akreditiranih asistenata i parlamentarnih asistenata predviđeno je s predsjedništvom da će se ta reforma to stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine, iako ćemo imati prijelazni rok od 6 mjeseci do kojeg e, ćemo možda, na koji ćemo se možda odlučiti zato što postoje određena ograničenja za zastupnike. Ne mogu samo tako prekinuti suradnju s određenim asistentima. Evo, evo sada, samo još malo, gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovog nacrta proračuna, on je mogao biti potpuno drugačiji, ali ja sam samo izvjestitelj. Kao izvjestitelj ja imam obvezu pokušati postići e, dogovor da bih ostvario većinu kao prvo u odboru, a za Zatim isto tako moramo sklopiti sporazum sa predsjedništvom. Ako kaže kompromis znači da treba usvojiti neke stvari koje nam se ne sviđaju uopće ili jako malo. Mislim, ja prihvaćam kritike koje su mi upućene od svih, dakle i onih koji su sa dobrim namjerama intervenirali, svako ima svoje mišljenje, ali postoji nešto što ja ne prihvaćam, to su populističke kritike a postoje određeni govornici koji su javili za riječi koji naznačuju da u ovom nacrtu proračuna kojeg smo sada usuglasili, kojeg ćemo izglasati sutra, da se daje više novaca zastupnicima koji si oni mogu zatim trpati u džepove. To je krivo i ja proturječujem svima onima koji to govore. Mi ćemo dopustiti parlamentarnim zastupnicima da bolje rade da bolje ispune svoju obvezu. Stoga ja ne prihvaćam te e, populističke e, političke kritike. Isto tako želim reći da ako danas konstatiramo određen otpor prema Europskoj uniji od strane određenog broja građana, da ipak ovdje postoje ljudi koji e, i čine ono što govore. I eto, to je ono što sam, što sam htio reći. Hvala vam. Gospodine Depre, s tim završavamo raspravu. Glasovat ćemo o tome sutra.